il presidente sono pronte le schede allora dakle nastavimo sjednicu hvala svima novi glasački listići su tiskani pa sada možemo krenuti i izabrati tri predsjednike. Moramo zamijeniti i jednu od naših brojača koja ne može otići sa sastanka na kojem se sad nalazi, pa ću izvući ime novog brojača. Roberto Mezzola odnosno Roberta Mecola. Je li gospođa Mecola tu? Je li nazočna? Gospođo Mecola, jeste li ovdje? Izgleda da je nema. a gospođa Rovana Plam pristajete li da budete brojač? Puno hvala. U tom slučaju molim brojače da stanu pokraj glasačkih kutija. Gospođo Plam, Ona je brojač za zastupnike e, čija imena, odnosno prezimena, počinju od slova N do R. Dakle, da vas podsjetim na pravilo, e, trebamo izabrati tri e, kandidata, a a možete zaokružiti dva. Inače vam listići neće biti važeći. Molim da se sada podijele listići. extent Allora la votazione aperta. Otvaram glasanje. Aperta, aperta. Potete votare. Dakle, vi sada možete ubaciti svoj listić u kutiju.